Dear colleagues, let's start. Dragi kolege, molim vas da započnemo sastanak. Najprije ćemo usvojiti dnevni red. Dnevni red u kojem nema više E, razmjene mišljenja sa predsjednikom Ekofina, ministrom Latvije, jer, a sada odmah prelazim na obavijesti predsjednika, jer zbog novog sastanka euro skupine, a u vezi sa e, pregovorima o tijeku o produženju programa pomoći Grčkoj, ministar neće moći doći danas na sastanku odbora Ekon, tako da je taj sastanak odgođen, dakle ekonomski dijalog sa predsjednikom Ekofina. E, što se tiče drugih obavijesti, imamo evo, dobru. Politički dogovor je zaključen na sastanku trijaloga glede uredbe o izvješću o transparentnosti i e, sigurnosti transakcija, to je jako dobar rezultat. Sada imamo prvu uredbu o bankarstvu sjenu, sjeni, oko kojeg se dogovorili su zakonodavci. To ćete naći u zapisniku, odnosno u tekstu sporazuma. Vidjet ćete brojne točke koje su uključene, dakle, u završni tekst e, Komisije parlamenta. Dakle, čestitam parlamentu, izvjestitelju, pregovaračkom timu i tajništvu na dobro obavljenom radu. Također želim formalno obavijestiti da je došlo do sporazuma između Europskog parlamenta i jedinstvenog nadzornog e, odbora o demokratskom odgovornosti nadzoru e, rada jedinstvenog nadzornog e, odbora u okviru e, jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, hoću vam reći da je i to zaključeno i tehnički aspekt toga bit će predstavljen e, konferenciji predsjednika koji su izvorno dali mandat za pregovore. Drugi trijalog održan je 22. lipnja određeni napredak je ostvaren e, o, e, uredbama o kojima se tu radilo, no još uvijek imamo puno posla pred sobom, tako da će trijalog nastaviti pod predsjedništvom Luksemburga. I konačno nadamo se da smo se približili zaključivanju direktive na trijalogu Vjerojatno će se to zaključiti idući utorak. I konačno imamo izaslanstvo Ekona u Madridu prošlog tjedna je bilo tamo, to je bilo jako plodno, zanimljivo, interesantno. Imali smo sastanke sa španjolskim vlastima, raspravili smo o velikom broju tema među kojima naravno i e, španjolski španjolska gospodarska financijska situacija, isto tako i doprinos španjolske e, radu pet predsjednika za koje moram reći da su bili jako bliski e, onom doprinosu koji je dao i Europski parlament. Hvala vam, dakle i sada mogu pozdraviti Daniel Nui, predsjednicu nadzornog odbora Europske središnje banke ovo je prva e, razmjena mišljenja ove godine u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma kao što je dogovoreno u, međuinstitucionalnom sporazumu sa Europskom središnjom bankom i u skladu sa dogovorom e, me, koordinatora u zaključenim u petom mjesecu. Gospođa Nuić će razgovarati e, o sljedećim temama, o ANA kreditu, dakle projektu koji je pokrenut e, 2012. godine o kreditima e, nefinanskom sektoru, zatim kapitalnim zahtjevima e, i o postupku swap. Evo to su jako zanimljive teme i odmah ti predam riječ Daniel izvoli. Dobro jutro, predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Veliko zadovoljstvo ponovno biti ovdje na sastanku odbora Ekon. U uvodnom izlaganju ću vam pregled situacije u, bankovnom sektoru koji se nadzire jedinstvenim nadzornim mehanizmom. Zatim dotaknut ću se trenutnih projekata i onda ću raspravljati o temama za koje ste me pozvali, dakle kapitalni zahtjev za banke i e, takozvani SREP i e, ana, takozvani ana kredit. Bavit ću, dakle, registar kredita. Bavit ću se isto tako jedinstvenim e, odborom e, banaka. Evo da počnem s bankovnim sektorom. E, banke u europodručju su i dalje nastavile napredovati po pitanju financijske krize i prilagođavaju se okruženju koje stalno evoluira. Sveobuhvatna ocjena je ukazala na to da je bankovni sektor dobro opremljen, da se odupre najjačim šokovima, međutim, e, postoje dva, e, barem dva vide izazova. Kao prvo, banke u europodručju bore se sa slabom profitabilnošću, što je prvenstveno izazvano dosta fragilnim i neujednačenim oporavkom i slabom kamatnom stopom koja vrši pritisak na e, e, interesne marže. Situacija se popravlja donekle, ali u poslovnim modelima imamo još e, potrebu da ostvarimo određeni napredak. Zatim imamo i, i drugi izazov koji se bavi problemačnom imovinom, koji e, stavljaju pred velika iskušenja sposobnost e, kreditiranja. E, rješavanje nenaplativih e, kredita zahtjeva sveobuhvatan kredit, ali ne postoji jedinstveno rješenje jer e, porijeklo ovih problema ima e, je raznoliko, tu su i opći gospodarski uvjeti, slabo funkcioniranje banaka, zatim slab zakonodavni okvir za oporavak od zaduženosti i e, nedostatan pravosudni sustav. Neke od ovih stvari idu izvan mandata, naravno i nadležnosti jedinstvenog nadzornog mehanizma. Sve u svemu e, slaba profitabilnost e, i dalje je velik problem kako bi se izgradili dakle kapitalni tamponi za oporavak e, realnog gospodarstva. Tu sada pređem na ključni jedinstven nadzorni mehanizam, e, odnosno veze s tim e, o čemu sam govorila u trećem mjesecu. Dakle, u trećem mjesecu sam govorila da je postupak SSM u potpunosti uspješno izvršen, ali ipak svakodnevno stječemo nova iskustva i napredujemo. Neki, za neke stvari će trebati više vremena, kao što je zajednička nadzorna kultura u, okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma. To će biti nešto na čemu ćemo svakodnevno raditi i uvjeren sam da ćemo stvariti dobre rezultate s vremenom. Usprkos e, ovome svemu e, imamo e, svoje prioritete i nadr, imat ćemo na umu e, evoluciju stvari glede naše ocjene o ključnim rizicima i ova situacija osobito e, podrazumijeva potrebne prilagodbe kako bi se e, zadovoljila situacija glede direktive o restrukturiranju sanaciji banaka, minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital, kapital i prihvatlje obveze i ukupni kapital pokrića gubitaka i sve to, dakle takozvani BRD, MREL i TLAK. Mi smo e, se stoga prilagodili e, situaciji za 2015. godinu i što se odražava u našim nadzornim e, djelovanjima. Sada prelazim na one prve dvije teme koje ste predložili za ovo saslušanje, a to su kapitalni zahtjevi i takozvani SREP. Dakle, postupak nadzorne provjere i ocjene. Jedan važan aspekt kapitalnih zahtjeva jeste da gledam, vidimo na banke koje su imale nedostatke u naplati. Dakle, kapitalni nedostaci su, su uviđeni u 25 banaka, sve ukupno 24,6 milijardi eura. Tijekom 2014. godine banke su e, je 18,6 milijardi novog kapitala i ishodno tome neke banke su već riješile svoj nedostatak kapitala e, prije objave rezultata u 10. mjesecu 2014. godine. E, zatim e, banke, od banaka stražilo da riješe nedostatak kapitala u roku od 6 mjeseci ili 9 mjeseci nakon objave rezultata što znači 26. srpanj 2015. godine. To je krajnji rok i početkom lipnja 2015. godine većina banaka e, je pokrilo kapitalne nedostatke, a ovih e, nekoliko koje to nisu napravile sada rade na tome i trebaju to napraviti prije e, krajnjeg roka. A sada da vidimo, da se osvrnemo na postupak nadzorne provjere i ocjene, dakle to je onaj drugi stup kapitalnih zahtjeva. Osvajanje e, odluka o srepu za 2015. godinu za sve banke je zaključeno. Ove odluke donesene su početkom 2015. godine, to na temelju nacionalnog pristupa e, postupku e, nadzorne provjere i ocjene, dakle srepu, jer to je nešto što se radilo 2014. godine, a to je popunjeno rezultatima sveobuhvatne ocjene jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, tu imamo e, pokriće za e, dovoljno kapitalizirane banke i za njihove eventualne nedostatke. I od ove godine nadalje, po prvi put, imat ćemo jedinstven pristup za SREP. I ovo je ključni korak za jedinstveni nadzor i ima za cilj da e, imamo jednak postupak diljem cijelog jedinstvenog nadzornog mehanizma i područja koje pokriva. Kako bismo imali jedinstvenu i sret metodologiju, sada ćemo e, imati dubinsku i horizontalnu analizu podataka i ocjena srepa će biti prilagođena i utemeljena na rezultatima ove analize. Svi moramo uvidjeti da je konsistentnost u nadzornom pristupu nešto što bi bilo još učinkovitije kada bi sve SSM institucije bile podložene istim regulatornim zahtjevima. E, što se toga tiče, daleko smo od zadovoljavajuće situacije jer imamo velike razlike u nacionalnim e, nacionalnoj bankovnoj regulativi unutar SSM-a i unutar cjelokupne Europske unije. U biti danas imamo jedinstven pravilnik za banke imenom, ali to meni nije tako u stvarnosti. E, sada bih prešla na e, regulatorno postupanje s kapitalom, a to su takozvane e, opcije ili nacionalna diskrecija, jedan od glavnih ciljeva e, međunarodnog okvira Bazela 3 jeste da se promovira otporni bankovni sektor tako što će se pojačati kvalitet i kvantitet kapitala. Kao što znate, Bazel 3 usvojen je u Europi e, posredstvom e, CRD 4, odnosno CRR paketa. Tu su tranzicijski, dakle, tome je cilj da se izgradi jača otpornost kapitalnog i bankovnog sektora, istovremeno da se e, pomogne daljem e, pozemljivanju kapitalnom sektoru. Dakle, treba odlučiti kako provesti ove mjere i da se države jednako sudjeluju u tome svemu. Otkako je Europska središnja banka poslala nadzorno tijelo odgovorno za e, banke europodručja, steklo je pravo i obvezu da poduzima nadzorne odluke koje su u najboljem interesu bankovne unije. S tim ciljima na Imajući te ciljeve na umu, pokrenut je projekt da se identificiraju e, i imovina i ocjeni e, mogućnost harmonizacije na najbolji mogući način koje su to e, opcije i nacionalne diskrecije. Te opcije i nacionalne diskrecije su tema o kojoj se trenutno raspravlja i to u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima e, i e, Europskim tijelom za nadzor banaka EBOM kako bi se promovirala financijska integracija i financijska stabilnost. Dopustite sada da se osvrnem na ostale teme koje ste tražili, a tu se radi o ANA kredit inicijativi, dakle registru kredita. Ovaj projekt pokrenut je prije e, osnivanja jedinstvenog nadzornog mehanizma, odnosno SSM-a. Njegov cilj jeste bio da se ustanove granularni podaci koji mogu imati za cilj da se pomogne e, monetarnoj politici, e, upravljanju rizikom, financijskom stabilnosti, istraživanju statistici i to Ovdje se ukazuje potreba da se minimizira dodatno opterećenje. E, prva etapa na kredita treba e, ići do e, početka 2018. godine. Ovdje se radi o, ovdje, se bavi o kreditima, tvrtkama koji idu do 25.000 eura, dakle prvenstveno se radi o malim srednjim poduzećima. Zatim u drugoj etapi do 2020. godine hipotekarni krediti e, i krediti za e, jedinstvene vlasnike ili e, ili samozaposlene Dakle, to, naravno, tu će biti, tu se prikupljaju podaci, ali će ostati apsolutno e, povjerljivi ovi osjetljivi podaci i, u biti uopće se ne razmatra prikupljanje takvih osjetljivih podataka kao bračni ili zdravstveni status i slično. Novi, e, nove nadzorne funkcije mogu biti e, dakle, dobre za ovu inicijativu na kredit e, poredi, ostavlja na raspolaganje usporedive podatke sa brojnim pojedinostima, osobito kada se radi o e, analizi portfelja, o e, naplativim i nenaplativim kreditima i indikatori analize bit će koristeni za ocjenu rizika i e, nadzor banaka. I prije kraja dopustite da kažem par riječi o interakciji između nadzornih e, i sanacijskih tijela. Odmah želim reći da sam doista uvjerena da će jedinstveni nadzorni mehanizam puno dobiti od toga što ima jak SRM, dakle, mehanizam za sanaciju zato inzistiram na dobroj suradnji između SSM-a i SRM-a, to će biti od obostrane koristi i smanjit administrativne administrativno opterećenje na bankovni sustav i izbjeći da banke dobiju suprotne poruke. Ova suradnja između SSM-a i SRM-a bit će izrađena u memorandumu o sporazumijevanju koji će e, opisati protokol informacija između ova dva tijela. Već u ovoj etapi Europska banka i e, i jedinstveni sanatski odbor e, surađuju i razmijenju informacije. Suradnja e, je započela i počeli smo surađivati e, o brojnim temama, među kojima i IT. Zaključno, puno toga je već napravljeno od pokretanja sm ali i dalje imamo više struke izazove. E, usklađivanje nadzornog pristupa i prakse diljem e, jedinstvenog nadzornog mehanizma sa, sa e, zahtjevima visokog kvaliteta i dalje prioritet. Mi smo pokrenuli sveobuhvatni pregled banaka, unutarnjih modela banaka o E, provincijalnoj harmonizaciji i provedbi CRR-a i SRD 4 Isto tako imamo za cilj da ostvarimo dosljedan e, nadzorni rezultat e, sa adekvatnom ravnotežom nadzornih intenziteta nadzora i dobrom suradnjom sa SSM-om. I konačno radimo na e, zakonodavnom postupku strukturne reforme banaka. Vjerujemo da će parlament e, ispuniti svoju ulogu u ovome svemu postarati se da zakonodavni okvir e, omogući jedinstvenu provedbu u regulaciji unutar SSM-a. Najviše hvala na pozornosti. Hvala lijepa. Siguran sam da će parlament također učiniti e, sve što je u našoj moći kako bismo surađivali s vama. A sada riječ ima gospodin Kricos. Hvala lijepa. Htio bih postaviti neka pitanja o tome što se događa u bankovnom sektoru u E, Grčkoj, u Španjolskoj i Portugalu. Nedavno sam posjetio Madrid i ustanovio sam da e, španjolskim bankama dobro ide, da su riješile veliki dio problema. S druge pak strane, e, one mogu biti pogođene grčkom krizom. Obzirom da mi u Grčkoj imamo bankovnu krizu i gospodarsku krizu i to bi moglo e, rezultirati krizom povjerenja koja bi pogodila cijelu eurozonu. Dakle, možete li nam dati sožetak e, situacije e, snažne strane španjolskog i portugalskog centra bankovnog sektora bi mogle biti što i kako vi gledate na te na razvoj, mogući razvoj te situacije Hvala lijepa na ovom pitanju. Zemlje koje ste spomenuli kao i niz drugih zemalja prošle su kroz jedan proces reforme e, banaka i obavile su prilično dobar posao, na primjer Španjolska, tako da nema nikakvog razloga za za zabrinuto s obzirom i na činjenicu da su sad pod nadzorom jedinstvenog e, nacionalnog mehanizma, tako da mi ne očekujemo drugu rundu u, posljedica od grčke krize na Europske banke u drugim zemljama. Hvala lijepa, Eliza Ferrera ima riječ. Hvala lijepa. Eh, hvala što ste danas s nama i na svim informacijama koje ste nam dali. Spomenuli ste odnos između nadzora i sanacije. Međutim, mm, gospođa krnih nas je informirala da postoji E, dosta veliko zakašnjenje u provedbi direktive o sanaciji banaka e, kako e, stoji stvar sa kakva je vaša filozofija kada govorimo o vremenskim okvirima i nacionalne opcije dakle cijela ta tranzicija, koja je vaša filozofija, odnosno koje su vaše zabrinutosti, kako gledate na, te, na ta kašnjenja e, i zaostatke e, kako u postizanju e, ravnopravnih, odnosno jednakih uvjeta za sve u skladu sa direktivom. Ja dijelim mišljenje e, gospođe König e, u smislu da bi provedba direktive o sanacije banaka trebala e, ići brže i bolje. Posljedice za nas kao nadzor je, su da umjesto da imamo zajednički jezik, zajedničke instrumente, ljudi se još uvijek moraju ponašati u skladu sa nacionalnim propisima, nacionalnim regulativama koje su međusobno različite. Dakle, troši se vrijeme na to umjesto, a to bi mm, bilo bolje, to bi vrijeme bilo bolje upotrebljeno u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma. To je istina e, kako za e, područja gdje postoji pomekanje harmonizacije tako i za dakle postoje različite nacionalne regulative, postoji dosta prostora za fleksibilnost zbog e, široko raširene upotrebe nacionalnih regulativa, tako da nam je tu potrebna e, doista harmonizacija. E, to na temelju toga može nastati prednost za neke banke e, u odnosu na druge to izaziva zabrinutost. Ja nisam baš sigurna da to daje prednost nekim bankama, ali mislim da to čini naš rad kompliciranijim. Biće u 2016. će to biti još važnije, ali dio ove direktive e, će biti e, implementiran ove godine, ali kad nije implementiran onda moramo upotrebljavati nacionalno zakonodavstvo, a ponekad e, su ti propisi nacionalni toliko različiti od direktive da to stvara doista probleme. Dakle, treba eh, potaknuti zemlje članice da što prije provedu eh, direktivu kako ne bi bilo više tih eh, neusklađenosti između nacionalnih propisa pojedinih zemalja. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala vam. Gospođo predsjednice, pozorno sam pratio vaše izlaganje o ovom nadzoru govori se o potrebi da se nadziru financijski konglomerati te procjena financijskih operacija i operacija koje se provode među bankarskim institucijama. Što se tiče nadzora financijskih transakcija, imam jedno vrlo teorijsko pitanje. Iako se to ponekad događa i u praksi ako, jedan od, ako jedna od zemalja koje su dio jedinstvenog mehanizma kupi, provede operaciju kupnje u jednoj banci, a cijena banke i njezinih imovina je sumnjiva, može li se takva transakcija provesti u dobroj namjeri. Kada bismo mogli očekivati reakciju e, europskog nadzornog mehanizma i Europske središnje banke? To je bilo prvo pitanje. A drugo, kakva je raspodjela ovlasti između ESB-a p-a i nacionalnih e, nadzornih agencija, to jest tijela? Možete li nam to detaljnije objasniti? Uh, Hvala lijepa. Što se tiče prodaje banaka, koliko sam shvatila, eh, spomenuli ste cijenu. Mi kao nadzor nemamo nikakve veze sa cijenom. Mi smo nadležni samo za pitanje da li su potencijalni kupci solidni. Dakle, posljedice neprihvaćanja odnosno kad bismo ustanovili da novi vlasnik e, da novi vlasnik kapitala nije u dobroj kondiciji posljedica bi bila da on ne bi imao pravo glasa prilikom odlučivanja kao i prije kada su nacionalni e, nadzor, nacionalna nadzorna tijela bila e, nadležna za to sad se nadležnost prebacila na nas podjela ovlasti između Europske središnje banke i nacionalnih e, nadzornih tijela. Izvjesne ovlasti e, prema jedinstvenom nadzornom mehanizmu e, te ovlasti sad ima i Europska središnja banka i nacionalne, nacionalna nadzorna tijela e, i vodi se pritom računa o stvarima kao što su borba protiv pranja novca, zaštita potrošača. Mi nastojimo također uvijek e, se konzultirati sa pravnim službama Europske središnje banke i nacionalnih nadzornih tijela. U svakom slučaju od studenog e, nadležno nadzorno tijelo je jedinstveni nadzorni mehanizam. E, naravno da mi moramo direktno primjenjivati uredbu e, koja to nije potpuno jasno definirala. To je dio poteškoća u našem radu u prvoj godini našeg rada gdje mi vodimo računa o tome da o pravnoj sigurnosti prilikom donošenja naših odluka. Hvala lijepa. Gospodin Urban iz kluba zastupnika Guengel ima riječ. Hvala. Vi savjete Grčkoj banci da smanji izloženost, svoju izloženost grčkom javnom dugu? To je prvo pitanje. Ako mi odgovorite da, onda kakvog to ima smisla ako je grčka država jedina koja će podržati Grčku banku u slučaju nesolventnosti. U tom slučaju, ako Grčka država padne, pada i Grčka banka. I onda je u principu znatiželjno, e, interesantno podržavati Grčku banku da podupre e, situaciju likvidnosti sa Grčke vlade. A to nema baš puno smisla jer treba zapravo zaštititi e, to je spriječiti bankrot grčkih banaka. Kao prvo htjela bih reći da imamo izvrsnu suradnju sa grčkim nadzornim tijelima, odnosno e, grčkim kolegama koji su članovi našeg jedinstvenog e, nadzornog odbora. Oni su odradili izvrstan posao u posljednjih nekoliko godina u restrukturiranju e, grčkih banaka, a to se pokazalo i za vrijeme sveobuhvatne procjene e, banaka. Ja sam e, nekoliko puta govorila o situaciji grčkih banaka i ovdje pred odborom Ekon. kao i moji kolege ja, ću, ja se veselim trenutku kad ću vidjeti bijeli dim da je postignut dogovor na političkoj razini. E, dok se to ne dogodi, mi kao nadzorno tijelo činimo, radimo svoj posao, nadziremo e, i radimo svoj posao i to je sve. Hvala lijepa svem Gigoldima riječe. E, mislim da mi niste odgovorili na prvo pitanje. Dakle, da savjetujete Grčkoj banci da smanji svoju izloženost grčkom javnom dugu. To je bilo pitanje. E, mi nismo, mi nemamo savjetodavnu funkciju. Mi oni te odluke donose sami, a te odluke nisu javne, tako da ja ne mogu komentirati njihove odluke koje oni samostalno donose. Hvala lijepa, Sven Gigold ima riječ. Dobrodošli e, i hvala vam lijepa na vašem angažmanu E, mislim da svi možemo vidjeti da institucija napreduje, a to su dobre vijesti za Europu. Ja međutim imam neka pitanja. Prvo, kad je riječ o metodologiji procjene rizika, koliko ja shvaćam, vi gotovo ne razlikujete manje institucije i veće institucije. Možete li izvijestiti parlament na sistematičan način koje razlike radite između manjih i većih institucija? To je dio ove uredbe, ali meni se čini da e, se tu ne poštiva načelo proporcionalnosti. Također bih rekao registar, da registar krenita koji je stvoren prije ustanovljenja jedinstvenog nadzornog mehanizma još uvijek stvara dodatni teret što je problem za manje eh, institucije. Također me zanima vaš komentar o onome što je rekao jedan e, nizozemski guverner, dakle da e, su sada e, postoje problemi sa e, zbog pojačanog administrativnog pojačanog birokratskog problema da sad neki procesi traju i dva mjeseca što otežava rad. Što se tiče načela proporcionalnosti i razlikovanja manjih i većih banaka, mi E, se trudimo primijeniti načelo proporcionalnosti. Najprije moramo razlikovati e, e, signifikantne i manje signifikantne institucije, dakle relevantne i manje relevantne za sustav. Na primjer, naša preporuka u vezi sa dividendama E, bila je upućena direktno institucijama i nacionalnim tijelima za nadzor i e, uz zahtjev da primjene načelo proporcionalnosti tako da e, apsolutno nemam sumnje da postoji vrlo snažna i učinkovita primjena načela proporcionalnosti ono što pokušavamo činiti također je da što je bolje moguće uzimamo u obzir razlike između pojedinih institucija u pogledu e, njihove relevantnosti za sustav. Postoje vrlo velike institucije, druge su manje. Možete li nam o tome, dakle o primjeni načela proporcionalnosti, možete li nam dostaviti jedno izvješće u pisanom obliku? Bio bih vam vrlo zahvalan na tome jer ja primam dosta pitanja u vezi s tim. U redu, to ćemo učiniti. Što se tiče procjene rizika, htjela bih eh, naglasiti da E, mi zapravo isključivo koristimo e, okvir EBE, e dakle nadzornog tijela, tijela za nadzor banaka. Što se tiče registra kredita, Imali smo situaciju gdje se, su se od nas tražile vrlo granulirane informacije. Čini se da pri nadzoru malih banaka e, su e, vrlo interesantne granulirane informacije jer se tiču malih i srednjih poduzeća, a ona su, malo i srednje gospodarstvo je vrlo važno za europsko gospodarstvo. To je razlog za granulirane informacije i postoji direktna veza između e, granularnosti i stvaranja tereta. E, nacionalne vlasti, nacionalna središnje banke nisu bile smatrane dovoljno nisu smatrane dovoljno učinkovitima u tom pogledu. Što se tiče učinkovitosti, Daću vam jedan primjer. Mi imamo vrlo kompliciran posao, osobito uzet ću primjer neprimjene direktive o sanaciji banaka. To znači da nacionalni, nacionalna nadzorna tijela moraju znati nacionalna nacionalne e, propise, a njih je 19, dakle to je jako veliki posao. Što se tiče činjenice da e, donošenje odluka dulje traje, tu postoje dva elementa. Kao prvo, ovo je prva godina našeg rada i sve što radimo, radimo prvi put. Tako da e, moramo tražiti političke upute prije nego što e, bilo što učinimo, a to traje i za to je potrebno vremena. Mi ne želimo donijeti odluke koje bi onda potom bile e, krivi presedani. Zato stvari sporije idu u ovih prvih 12 mjeseci. A što se tiče ostalog, izvjesni vremenski okviri, izvjesni rokovi koje e, su prije bili potpuno primjereni za nacionalne, nacionalna nadzorna tijela, sad više nisu primjereni. Ako morate također ići i kroz EBU, onda je to e, onda to još dulje traje. Vrlo je komplicirano. Morat ćemo osigurati da se koraci pojednostave koliko god to bude moguće. Mislim da imamo izvrsne e, timove, izvrsne zaposlenike koji rade najbolje što mogu, ali e, moramo dopustiti da će se neke odluke donositi u posljednji trenutak i da stvari dulje, traju u početku našeg poslovanja. EBA uh, će na tu temu održati jednu zanimljivu uh, radnicu dakle provedbu svega toga u kontekstu institucionalnog okvira, to će biti sljedeći petak. Sljedeći je Marko Zani. Hvala. Ja imam tri pitanja. Prvi se odnosi, prvo se odnosi na sljedeće testove otpornosti koje ćete provesti. U nedavnom intervju ste rekli da 2015. neće se voditi testovi otpornosti, već tek 2016. I moje pitanje je, hoće li biti promjena u kriterijima analize koje se koriste i specifičnije, ako imate već namjeru ocjenjivati rizik izloženosti e, derivata glavnih bilanca europskih e, institucija. Drugo se odnosi na ETA Bank, to je prvi slučaj u Europi e, na kojem se provodi direktiva o oporavku i sanaciji banaka. S obzirom na poteškoće koje Njemačka i austrijski bankarski sustav mogu imati bez javnih E, jamstava. Zanima me kako se vodi provedba nove e, direktive i na koji način vi vidite potencijalni rizik od neuspjeha e, provedbe ove direktive u austrijskom sustavu. I zadnji, zadnje pitanje se odnosi na talijansku banku Monte dei Paschi di Siena. To je bila jedna od banaka koja nije prošla na testovima otpornosti i zanima me kakva je sada situacija nakon povećanja kapitala sa 3 milijarde eura koji je nedavno e, povećan. Zanima me je li tim povećanjem kapitala banka ušla u koeficijente koji se traže i ili ćete zatražiti dodatne korake za normalizaciju e, situacija. Što se tiče e, testova otpornosti, da. Imamo jako puno posla za 123 e, e, banaka, banke. Ako smo željeli te testove provesti 2015. onda smo morali krenuti odmah u istom trenutku kad smo krenuli sa nadzorom, a to bi onda bilo previše posla i Naravno da ćemo odraditi naš dio posla u ebinim stres testovima i zato planiramo to provesti ponovo 2016. Počeli smo razmišljati o cjelokupnoj organizaciji, ali pravi posao za testove u 2016. će početi u rujnu. O nedostatku to jest neprovedbi direktive o oporavku i sanaciji banaka, situacija je prilično jasno, jasna. Ili je, se provodi ili ne. Ako se direktiva ne provodi, onda moramo vidjeti kakva je situacija u zemlji u kojoj se ta direktiva ne provodi. Velik broj zemalja ima nacionalne propise ili rezolucije, tako da onda gledamo dakle, na te zakone i njih ćemo iskoristiti ako bude trebalo. Ako nema takvih e, zakona, onda kontaktiramo sa Ministarstvom financija. Baš kao što opća uprava, uprava za e, tržišno natjecanje na europskoj razini mora kontaktirati e, neko tijelo za sanaciju. Na taj način se, dakle, radilo i prije usvajanja ovog e, okvira za oporavak i sanaciju. Znam za situaciju u svakoj zemlji i u principu se veselimo o provedbi ove direktive. Zato što nije da nam to e, onemogućava rad, ali nam dosta komplicira posao. I pitali ste me o, o Monte de Paschi di Siena. Dakle, oni su imali nedostatak kapitala. E, morali su poduzeti dodatne korake da bi e, popunili taj nedostatak, imali su e, rok do srpnja da to učine, tako da to su učinili, nemam tu više što dodati. Thank you, Mr. Bernard Monod. Hvala, sada Bernard Monod. Hvala predsjedniče. Predsjednice, najbolje ste početkom lipnja da ćete napraviti novi test otpornosti na 123 institucije po vašim metodama. Prvo pitanje se odnosi toga testa otpornosti. Prošle godine sam vam rekao da testovi koje ste proveli prošle godine mjere utjecaj krize na individualno razini, a ne kombinirano. Zatim niste uzmali u obzir e, situaciju deflacije, a u Europskoj središnjoj banci se priprema takav plan upravo kako bi se pripremilo na situaciju deflacije. Zatim da li ste analizirali e, kombiniranu bilancu na banke, mislim ovdje na pad vrijednosti nekretnina ili oružani sukob ili slične probleme. Gospodin Zani, kolega koji je malo pregovorio, govorio je o problemima eh, CDS-a, na primjer. Ja osobno mislim da je to uveliko podcijenjeno. Dakle, u slučaju velike krize, da li bi solventnost banaka bila ugrožena u tom slučaju. I konačno zadnje pitanje, da li se osjećate slobodnom i osobito neovisnom u svom zadatku e, obvezivanja e, analize, osobito kada se radi o vašoj obvezi izvješćivanja Europskoj središnjoj banci? Hvala. Kada je riječ o metodologiji e, ovih testova otpornosti za 2016. godinu, bit ćemo pod kontrolom EBE, e e, Europskog tijela za nadzor banaka, to ćemo zajedno s njima raditi i oko toga još nismo počeli razgovarati. Razgovori će početi na proljeće. Što se pak scenarija tiče, ogroman broj aktera koji su uključeni u ovaj scenario. Kao prvo imamo komisiju na ovom osnovnom scenariju, Naravno, tu imamo e, jedinstveni sanacijski odbor, e, vijeće za sistemski rizik u Europskoj uniji, zatim još jedna opća uprava Europske središnje banke, dakle opća uprava zadužena za financijsku stabilnost. I konačno u EBI se glasa o scenarijima testova otpornosti. Mi smo član u EBI, ali e, ne glasamo, dakle naši članovi glasaju o tome. Tako da se sve to radi doista na način da se surađuje maksimalno i dogovara i na kraju SSM, dakle jedinstveni nadzorni mehanizam, će to primijeniti. Ja mislim da je to jako dobro, tako da se izbjegne svaki mogući vid sukoba interesa jer tu imamo suradnju svih tih osoba, svih tih ljudi koji jako dobro poznaju posao kojim se bave i mi primjenjujemo te scenarije. Zatim spomenuli ste kombinirane scenarije koji nisu uzeti u obzir. Pa upravo jest u, tome razlika. Sada govorimo o javnim, širokorazmjernim testovima otpornosti. S druge pak strane ima čitav niz testova na manjoj razini koji se često, neću reći svakodnevno, ali jako često obavljaju. Svaki put kad e, supervizor ili evo, ja postavim, na primjer, svojim, svojim ekipama pitanje što bi, što bi se dogodilo ako bi se desilo to i to, i e onda kako bi, to, kako bi taj neki scenarij utjecao na banke iz SSM-a, to je već jedna vrsta testa otpornosti, dakle to je nešto što kombinira različite eventualne situacije. Dakle, sve je to nešto što spada u svakodnevni posao supervizora, dakle, provođenje takvih testa otpornosti. Naravno, ovisno o pitanjima koja postavljamo, možemo ciljati male banke ili najveće banke, Sve se to, dakle, uzima u obzir. Naravno, moglo bi se preskočiti ili zaboraviti i testirati ovaj ili onaj element rizika, ali iskreno govoreći nisam baš sigurna jer se toga jako puno provjerava, testira, razmišljamo o konsekvencama određenih odluka i situacija. E sad, da li se osjećam e, slobodno i neovisna u svojim e, obvezama, da, u potpunosti jako sam zahvalna Europskoj središnjoj banci što mi je na raspolaganje okviri sredstva i podršku koji mi omogućavaju da se posvetim superviziji. Što se oslog tiče, poslog zapošljavanja, izrada platnih lista našeg osoblja, pravila, deontološka pravila, sve to nešto što nam stavlja na raspolaganje Europska središnja banka. To je odlično jer se možemo posvetiti superviziju, potpuno se osjećam e, slobodnom i neovisnom pri obavljanju tog zadatka i e, sama činjenica što me je parlament potvrdio jest jedan važan element tog legitimiteta i neovisnosti. Hvala. Sada ima riječ Alana Masur. Hvala predsjedniče. Predsjednice, Rekli ste nam da ste uvidjeli kako među članovima eurozone postoje razlike u nacionalnim pravilima. Jedni, jedna su stara pravila, zatim tu su i razlike u nacionalnim opcijama i naravno jedna od vaših uloga je da ih pokušate približiti jedne drugima i izbjeći kontradiktornost među njima. Možete li nam reći na Dakle, na čemu počivaju te najveće razlike i koje su te razlike koje bi mogle i dalje ostati kada izađemo iz ovog tranzicijskog razdoblja u kojem se trenutno nalazimo. Hvala. Hvala. Pa da, doista postoji jedan e, broj e, opcija i nacionalna diskrecija u e, europskim pravilima i od e, studenog 2014. godine što se tiče opcija koje su pod nadležnosti supervizora, da, što odgovara dakle dvijema trećinama njih ukupno. SSM, dakle jedinstveni nadzorni mehanizam, ima e, obvezu e, odlučiti o tome koje su to opcije koje će zadržati. Dakle, mi smo se bacili na taj posao, naravno svom energijom, želimo maksimalnu harmonizaciju, ali isto tako želimo da ta harmonizacija, odnosno usklađivanje, bude obavljeno prema e, dosljednjim strogim kriterijima. Uspostavili smo jednu radnu skupinu koja će iznijeti određene prijedloge i moram reći da sam doista prijatno iznenađena kada vidim koliko je dobre volje uloženo u taj posao. Mislim da većina ovih nacionalnih opcija će biti harmonizirane na dosta adekvatan način. Naravno, čuli ste za nekolicinu njih, kao što je danski kompromis, način kako se bavi, e, e, kako se postupa s kapitalom e, osiguravateljskih društava, na primjer, ili koji je to režim deferred tax assets dakle odgođena porezna imovina koja može postojati u vlastim e, fondovima banaka. Dakle, tu postoji čitav jedan dosta velik manevarski prostor i to može stvoriti dosta različite situacije za banke i te opcije još neke druge, njih je desetak otprilike, bit će donekle problematičan. Napravili smo ocjenu učinka, dobit ćemo rezultate u narednih nekoliko dana i svaki put kada vidimo da je utjecaj velik, onda ćemo razmotriti legitimno očekivanje banaka koja su imala pravo koristiti te nacionalne opcije koje su fleksibilnije, dakle donekle manje zahtjevne, a cilj je da se ostvari konvergencija i ukoliko bude potrebno stavit ćemo na raspolaganje nužno vrijeme kako bi te opcije bile također usklađene. Ne znam koji će biti konačni utjecaj, koja će biti konačna odluka nadzornog odbora, ali iskreno govoreći mislim da rezultati i rasprave koji su do sad e, ostvareni vođeni da su doista ohrabrujući. Parlament će naravno biti vrlo zainteresiran za tu procjenu učinka o kojoj govorite. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. gospođu i na svim informacijama i na odgovoru na pitanje gospodina Gigolda i u vezi sa registrom kredita. Želim pitati sljedeće. Od manjih banaka čujem da iako su e, se podaci u registru kredita e, prilagođeni da ipak kod kredita od 25.000 tisuća e, eura da se moraju 150 polja podataka popunjavati. 150 vrsta podataka. To je ogroman posao. Čula sam da im, čuo sam da im do danas nije objašnjeno da je svih tih 50 polja podataka neophodno. Dakle, zašto su potrebne te količine podataka? Ja ću vam danas ili naknadno ja bih vam bio e, zahvalan kada biste nam rekli zašto je tolika količina podataka doista potrebna i zašto se smatra opravdanim da se e, popunja tih, tih 150 e, polja. Ovdje imam dopis od jednog udruženja banaka iz Vestvalije. Dakle, članice moraju e, dostavljati podatke, a na koji način upute dobivaju isključivo na engleskom bez službenog prijevoda na njemački. Čiji je sad rizik ako dođe do greške ako nemaju službeni prijevod na njemački? Dakle, e, Možete li osigurati da se upute i sve neophodne informacije dostavljaju e, na jeziku zemlje u kojoj posluje banka? E, u kojem roku e, ćete to osigurati? Uh, uh, Hvala vam. Što se tiče projekta Ana ponavljam ono što sam rekla ranije. Razina informacija i razina detalja je bila odlučena prije nego što smo mi preuzeli e, ovlasti nadzora. Provedena je analiza zasluga i troškova. To su učinile nacionalne središnje banke, a ne nacionalni nadzornici zato što to je bio projekt e, nacionalnih banaka i proveden je još prije SSM-a. I iako ova procedura ne predviđa daljne javne rasprave, Europska središnja banka e, trenutačno priprema e, web stranicu za ANA kredit, čiji je cilj uspostaviti komunikacijsku liniju sa dionicima, a na kredita, kako bismo um, dakle, od ostalih dionika dobili uh, njihove komentare, tako da banke će biti te koje će ispunjavati te podatke i kako bismo mogli pružiti pomoć kroz uh, najčešće postavljana pitanja. Stoga vas uh, pozivam da, da pitate banke, da kažete bankama da prenesete poruku nacionalnim nadzornim e, tijelima da da mogu e, reagirati, da se mogu obratiti nadzornom odboru. Moram vam reći da smo i mi malo podijeljeni kad je riječ o detalju podataka koji su nam potrebni. No neke zemlje, neka nadzorna tijela, a čini se da i neke banke, E, imaju doista čvrste e, zahtjeve. Stoga je dobro da uključimo sve dionike i sigurna sam da da će postojati e, važne napomene, važni komentari oko toga i da, i da će ih odbor uzeti u obzir. I ja znam da biste vi htjeli vidjeti veću obavezu, ali to nije nešto što je došlo od nas, i to nije nešto što ja vodim. Aha, i što se tiče prijevoda, problem jezika u Europi je vrlo kompliciran i još kompliciraniji nego što smo očekivali kada se, e, pogotovo kada se traži više resursa, nam je potrebno više resursa od onoga što smo očekivali. Tako da smo malo zaglavili između E, dakle nacionalnog dijela SSM-a i e, dijela Europske središnje banke, dakle u principu tko bi što trebao odraditi kad je riječ o prijevodu. Jedan dio mora doći od, e, jedan dio, za, za jedan dio se moraju pobrinuti nacionalna nadzorna tijela, a za jedan dio ESP. Prevodimo stvarno jako puno dokumenata, a ako nešto nije učinjeno, ako nešto nije prevedeno, molim vas obavijestite nas o tome. Ono što nedostaje treba napraviti. A onda ćemo mi provjeriti pod čijom je to odgovornošću, dakle pod odgovornošću nacionalnih e, nadzornih tijela ili ESB-a. P-a. A što se tiče naših odnosa, odnosa Europske središnje banke i nacionalnih banaka koje se žele baviti prijevodima na vlastiti jezik, evo moram vam reći da se to stvarno događa i u mailovima i u dodacima mailu jer je to zapravo jedini stvarni način i malo je manje formalan i možda se tu možda ne vodi toliko brige o nacionalnim jezicima ali vi nam svakako recite ako nešto nije prevedeno pobrinut ćemo se za to Hvala. Gunnar Hockmart ima riječ. Um, very many of the questions to you are about how we are to change and not to change and um, how we are to deal with the... Da, dobro. Moramo mm, čuti i o svim ovim mogućnostima, ali htjeli bismo čuti i Dakle, ne razgovaramo samo o tome je li čaša poluprazna ili polupuna. Što želim reći? Ako danas pogledate europski bankarski sustav sa novim propisima koje imamo o kapitalnim zahtjevima, o oporavku i sanaciji banaka, um, puno ujednačeniji nadzor, kako biste opisali status i slabosti europske bankarske industrije iz vaše perspektive? Koji su nedostanci, osim činjenice da E, neke zemlje članice moraju provoditi zakonodavstvo koje je donijeto. No što biste vi rekli, kako se e, danas ističemo u usporedbi sa e, prije pet godina i koje smo recimo slabosti riješili, a koje su još ostale? Dakle, počet ću, hvala vam, hvala vam, počet ću sa zakonodavstvom, a nakon toga ću prijeći na stabilnost ustava. Dakle, što se tiče propisa, mislim da je učinjeno jako puno toga imamo bolju regulaciju banaka, naučili smo iz lekcija ove krize. Jedan dio poteškoća leži u tome što smo još uvijek u prijelaznom razdoblju sa direktivom o oboravku i sanaciji banaka, o kapitalnim zahtjevima četiri čak i uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Tako da imamo bolje propise, strože propise, ali svejedno će nam trebati još nekoliko mjeseci ili godina da se ti učinci kao posljedica tih propisa materializiraju. Što se tiče bankarskog sektora, sve banke u e, europodručju su učinile veliki napredak u jačanju njihovih e, bilanci i u prilagođavanju njihovog poslovanja sadašnjem okruženju. No, bez obzira na sve te napore da se ojačaju e, pozicije kapitala, bankarski sektor se još uvijek suočava sa brojnim izazovima i to na barem dva fronta. Prvo, banke u europodručju još uvijek imaju e, nisku e, profitabilnost zbog kombinacije cikličkih i strukturnih problema. A to sve proizlazi zbog nejednakog e, gospodarskog oporavka i nedovoljno snažnog oporavka. I još jedan čimbenik koji će utjecati povratak banki na održivi prihod, e, profit, e, biti će brzina kojom se prilagođavaju novim poslovnim modelima i novoj stvarnosti. Drugi izazov koji je ključan za banke u ranjivijim zemljama se odnosi e, na veliku zalehu problematične imovine koje onda smanjuju e, mogućnost banaka za davanje kredita. Zatim e, problemi sa nenaplativim kreditima i svi ti problemi traže sveobuhvatan pristup zato što ne postoji jedno rješenje koje će odgovarati svima zato što i uzroci tih problema imaju različite razloge. Dakle, to su loše bankarske prakse, slabi zakonodavni okvir za naplatu duga, nedostatak kapaciteta. Tako da neki uzroci su izvan e, mandata SSM-a. Tako da sve u svemu niska profitabilnost i velika zaliha problematične imovine i dalje otežava posao bankama i otežava im prikupljanje kapitalnih e, pričuva. No, u kontekstu u kojem se ipak ostvaruje značajan napredak, mislim da se situacija ipak znatno poboljšala. To, je, to su jako dobre vijesti. I sljedeći je gospodin Mavrides. Hvala vam. Ja imam tri vrlo kratka pitanja. Ta su tri pitanja međusobno povezana, ali više se koncentriraju na gospodarstvo nego na e, računovodstvo i omjere. A ako koristimo agregatne podatke. E, takvi podaci ponekad otkrivaju specifične probleme u pojedinim zemljama. I daću vam slučaj Cipra. U ovom trenutku više od 50% e, zajmova koji se temelje na emovini su nenaplativi. Dakle, 50%. A istovremeno banke u Cipru bilježe profit. I sada bih htio bih čuti odgovor sa ekonomskog gledišta. Drugo pitanje. E, grčke banke koje posluju u Cipru, vidite li vi neki problem ako Grčka ne ispuni svoje obveze u vezi s javnim dugom? Imate li neke mjere za to? I treće pitanje. Kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, sporazum na političkoj razini o Grčkoj e, će se smatrati zadovoljavajućim. I ovo je moje pitanje. Mislite li da će produljenje e, programa zaustaviti izljev kapitala iz grčkog bankarskog sustava? <laughs> Kratka, ali teška pitanja. korištenje podataka ne pokriva specifične e, probleme u specifičnim zemljama. Naravno da su podaci startna točka. Mm, mišljenja na tijela za nadzor su bitna, ali da bismo to mogli učiniti potrebni su nam podaci. I tek ćemo onda dati mišljenje. Pitanje o profitu i um, nenaplativim kreditima. Dakle, element koji to povezuje je pokriće. Je li to dovoljno ili nije, to je opće pitanje. O tom pitanju tu ćemo pokušati pripremiti najbolje mm, prakse nadzora. Postoji zemlja koja ima dobre rezultate u rješavanju ovakvih problema i to je na primjer Irska. Tako da sada proučavamo što je učinila Irska kako bi riješila e, dakle te takve vrste problema i da vidimo koje bi mogao biti e, koje bi moglo biti rješenje i za druge zemlje. Što se tiče posljedica za Cipar, ako se nešto dogodi grčkim bankama, moram reći da je SSM bio vrlo um, koristan u, uh, u ovom kontekstu i problem se rješava na konstruktivan način i kao što najvjerojatnije znate, ciparske podružnice grčkih banaka su dobro kapitalizirane imaju dovoljno sredstava od svojih eh, matičnih banaka. Tako da u principu to nije toliki problem. Kao što mi kažemo u žargonu, one su dakle i likvidne i solventne. Kad je riječ o političkoj razini, to nije znanost. Ja sam samo zadužena za nadzor. Kao što sam vam rekla ranije, mi procijenjamo situaciju i nakon toga poduzimamo mjere u skladu sa pravnim okvirom. To je nešto što je odgovor i na ovo vaše pitanje. Thank you, Mr. Hvala, gospodin Murza. Gospođo predsjednice, imam dva kratka pitanja o dva trenda koja primjećujemo u bankarskom sektoru. Prvo je sve veća izloženost banaka eh, nacionalnim eh, državama i to posebice u eurozoni. Prvo pitanje. Ima li SSM procjenu rizika eh, sve veće izloženosti nacionalnom dugu? I Imamo li nultu stopu e, rizika na nacionalne dugove te Imate li neku procjenu o tome koliko duga banka može držati nacionalnih, duga na način da to ne naruši tržište obveznica u Europi i gospodarsku aktivnost? A drugo pitanje se odnosi na izloženost bilanci u velikim bankama. Naravno, to se povećalo u proteklih nekoliko godina i pitanje je želite li uključiti izvanbilačne stavke u regulatorni mehanizam nadzora i da li procjenjujete da banke koriste izvanbilančne stavke kao način da zaobiđu ove mehanizme nadzora. Please, uh, can I ask you not to talk in the room? Please. Thank you. Regarding uh, sovereign risk, uh, well, I, I said... Uh... Dakle, što se tiče vašeg prvog pitanja, već smo za vrijeme krize naučili da mm, nacionalna izloženost to nije imovina bez rizika, tako da mora se tretirati kao imovina s rizikom. I isto tako trebalo bi definirati neke granice za visoku razinu izloženosti. E, počelo se raditi na tome u okviru odpora Bazel i ja se nadam da ćemo imati međunarodni standard jer je uvijek bolje imati međunarodna pravila koja se onda mogu provoditi i u Europi. Tako da sačekajmo da vidimo što će se dogoditi. Sigurno će postojati potreba za uh, uvođenjem novih pravila zato što ne želimo stvoriti probleme um, prebrzom promjenom. Ali činjenica da često govorimo da takve stvari nisu bez rizika i da bi trebala postojati pravila o diversifikaciji rizika imovine i to trebaju svi uzeti u obzir kako bismo se postepeno počeli kretati prema boljoj situaciji čak i prije stvaranja novih zaključnih pravila. Što se tiče izloženosti e, i izvanbilačnih stavki, Očito nismo dovoljno dobro iskomunicirali tu temu za vrijeme sveobuhvatne procjene, ali pripremili smo vrlo dobru procjenu e, izloženosti e, bilanci, posebice derivata, ali ne samo njih. Test otpornosti je uključio vrlo detaljnu e, analizu tržišne izloženosti derivata te metodologiju EBE banke koje su imali materijalne izloženosti su morale provesti potpunu reavaluaciju svojih e, knjiga i dakle unutar šest scenarija i u dva najgora scenarija su se e, koristila kao doprinos za rezultate stres testova i kapitalni zahtjevi i derivate će se povećati sa CV-om. Tako da to je manje više pod njihovom kontrolom i u principu vrlo kompliciran dio mog posla u ovom trenutku. Uh, Najviše, hvala. Ovdje, što se ovoga svega tiče, pet predsjednika je rekla da se o ovome treba rješavati na globalnoj razini, to je važno za mene primjedba bila. Nina izvolite. Pa, predsjedniče, sam par stvari jer ste riješili, odgovorili na veliki broj mojih pitanja svakako. Ono na što se želimo usredotočiti je sljedeće. Da li mislite da je uspostavljena prava ravnoteža između regulacije i pristupa financijama strane potrošača i poslovnog sektora? Jer neki kažu da smo E, previše restriktivni i da to e, stranim bankama daje preveliku veliku e, prednost spram europskih banaka. Što mislite o tome? I na ovo želim povezati činjenicu da je europsko gospodarstvo da ima veću neovisnost što se tiče financiranja banaka nego što je to slučaj u SAD-u. Kao supervizor, da li vidite ikakav razvoj po ovom pitanju? Ono što hoću reći jeste kakva je revolucija E, bankovnog kreditiranja realnog gospodarstva i malih srednjih poduzeća. Osobito sam zabrinuta za to što se čini da postoje velike razlike između zahtjeva prema malim srednjim poduzećima u Njemačkoj i e, s druge strane u recimo u Španjolskoj. I nakratko želim se osvrnuti na e, CEMU. Sekuritizacija je važan dio monetarne unije i mogu biti transparentni. U parlamentu smo pozdravili ideju da se izrade jasni kriteriji za razlikovanje jasnog, transparentnog i standardiziranog vida sekuritizacije. I kako bi to bilo transparentnije, stručnjaci misle da bismo trebali imati depozitori podataka koji bi učinilo svaku sekuritizaciju pratljivom i prati agregatne tokove između tržišnih dionika i istovremeno mjerilo tržišnu učinkovitost. Mislite li da bi ovo imalo e, pozitivan učinak kao što je to bilo u prošlosti u Europi? Hvala. Hvala. Kada se radi o uređivanju i pristupu industrije i potrošača kreditima, pa ne mislim da imamo prekomjernu regulativu i da je to sve isuviše uređeno u Europi. U biti čak u Europi smo e, držljiviji što se tiče e, CRR-a, dakle kapitalnih e, regulaciji uredbe o kapitalnim zahtjevima i CRD4. Postupak je dosta kraći. No, tu imamo i lice naliče, s obzirom da smo držljiviji, u tim nekim etapama, zbog toga imamo i banke koje i dalje kaskaju u rješavanju tog te imovine i što ispriječava e, da kreditiraju, jer e, dobro kapitalizirane banke kreditiraju, a pod e, podkapitalizirane banke kreditiraju samo u određenim razdobljima, a s obzirom da su e, aktivne u tim kriznim trenucima, onda izazivaju stvaranje e, spekulativnih e, mjehura. Tako da ne mislim da imamo više veliku regulativu. Mislim da je stvar dobro uređena i postarali smo se da kreditiranje gospodarstva i dalje bude moguće usprkos e, strožijoj regulativi. Moramo spostarati da banke rješavaju svoje e, probleme i nenaplative dugove i na taj način će se moći dalje kreditirati gospodarstvo. Zatim postoje razlike u, u različitim zemljama, naravno, to je, to je realnost, to je nešto što ovisi o gospodarskom stanju određene zemlje, o gospodarskom rastu u datoj zemlji. I mislim da bankovna unija smanjuje te razlike, ali sama po sebi ne može ukinuti sve postojeće razlike. No, kao što ste i sami rekli, trebamo ići u tom smjeru kapitalne unije i ono što se radi dakle sa Europskom središnjom bankom, e, engleskom, njemačkom bankom, dakle treba se izraditi jasna, dobra, transparentna sekuritizacija i to se treba moći koristiti za razvoj kreditiranja malih i srednjih poduzeća. To je jako dobra ideja. No, to treba pretočiti u stvarnost i onda Naravno, ponovno će doći do problema o kojem smo raspravljali, da li e, predstavljamo da smo isto više zahtjevni kada se radi o popunjavanju tog repozitorija e, informacijama, tu ćemo morati naći pravu ravnotežu kada se radi o potrebi za dodatnim informacijama E, i treba vidjeti što će banke moći pružiti, osobito ove manje, ali kada se radi o kreditiranju malih srednjih poduzeća, tu se govori o maloprodajnim bankama, o malim i srednjim bankama, dakle da, za njih e, to izvješćivanje predstavlja opterećenje. Hvala, Notis Marijas. Hvala, gospođo Rekli da se nadate da će se pojaviti bijeli dim na kraju pregovora između grčke vlade i trojke. Međutim, trojka zahtjeva nove teške mjere, želi smanjenje mirovina, želi da državni djelatnici budu otpušteni u velikom broju i tako i tako dalje. I jedan od argumenta koji se koristi je da ako Grci ne potpišu ovaj program, onda grčke banke neće više dobivati sredstva od ELA, dakle pomoći za dakle instrumenta za pomoć u žurnim slučajevima. Poslije sam vam pitanje e, prije nekoliko mjeseci sljedeće. Zašto se grčkim bankama rekli da ne kupuju e, obveznice e, državne riznice. A u vašem odgovoru drugog e, četvrtog rečeno je da će se jednako postupati prema grčkim bankama kao i prema drugima kada se radi o nadzoru. Dakle, evo, imam savršeno jasno pitanje. Ukoliko grčka vlada ne ostvari sporazum sa e, svojim vjerovnicima 31. lipnja, a 1. srpnja ne bude programa, ne bude nikakvog memoranduma, da li će Europska središnja banka postupati na drugačiji način s bankama kada se radi o e, financiranju posredstvom ELA? Dakle, da li će taj sustav kratkoročne pomoći, kratkoročnog kreditiranja biti e, drugačiji? Dakle, koji, koji je vaš pristup? Da li, da li to znači da više nije važno ako E, Grčka neće više, više biti pokrivena ovim programom e, kratkoročnog kreditiranja za likvidnost. I zadnje pitanje. Predsjedavajući. Samo želim reći da sam bio na popisu e, redovnih govornika, a ne u slobodnom javljanju za riječ. No, imam tri pitanja koja se tiču Grčke. Dopust da kažem da kao supervizor vi sudjelujete u izradi politike prema Grčkoj. Dakle, drugim riječima, dokapitalizacija grčkih banaka koja je povećala zaduženost moje zemlje ili pretvaranje grčkog privatnog duga u javni dug, to je nešto u čemu ste sudjelovali. A kada je riječ o memorandumu, Grčki narod postao je siromašniji, mnogi su ostali bez posla, ne mogu plaćivati kredite, dugove. E, nenaplativi krediti su, odnosno krediti su sada često nenaplativi krediti, sada će Grška vlada morati usvojiti nove mjere i ništa će postati još siromašnije i imat će još slabiju sposobnost otplaćivati nenaplative kredite. Ljudi gube svoje domove kojima se licitira. Da li doista mislite da održivost banaka e, čiju ste, e, koje trebate nadzirati, da li je to održiva stvar? Mislim da će biti ogromnih problema kada je riječ o nenaplativim kreditima. Imam još jedno pitanje. Veliki broj grčkih banaka opredijelio se za sekuritizaciju, otplaćuje ih se e, ulagateljskim društvima po znatno nižoj cijeni nego što je njihova realna vrijednost a onda ove druge koje su ih otkupile traže njihovu punu vrijednost e, i to je, tu, tu se ogromna marža radi. Dakle, da li je solventnost stvarno nešto što vi jamčite? Zatim, što je sa ovim bad banks, lošim bankama? Da li može biti tih loših banaka kako bi se riješilo nenaplativim e, kreditima i tko će otplatiti, tko će platiti banke kada budu prodavale te takozvane svoje e, loše banke? Dopustite najprije da kažem kako e, imam puno suosjećanja glede poteškoća s kojim su suočeni trenutno Grci. I dopustite da vam kažem također da o tome e, raspravljamo s kolegama, grčkim supervizorima, u privatnim e, razgovorima, tako da ne ignoriram poteškoće u kojoj se nalaze Grci. No, imajući to na umu, ja nemam ništa sa ILA, e taj kratkoročnim kreditiranjem za likvidnost. To je nešto čime se... Dakle, ja vam želim reći da vi, zakonodavci, ste meni mene e, jako e, mudro zadužili za jedan aspekt stvari. I da, kada raspravljamo o grčkim bankama, mi prema njima postupamo doista kao prema bilo kojoj drugoj banci u jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Dakle, ista pitanja, isti problemi se e, analiziraju i obrađuju sa istim pravilima. Uzima se u obzir specificitet, odnosno situacija u kojoj se nalazi određena zemlja. Dakle, to je nešto što se uopće ne mijenja. I doista, kada se odlučuje o ovom sre postupku, dakle postupku nadzorne provjere i ocjene e, koji se tiče grčkih banaka. Imamo neke e, pristupe koje, ali koje, koje, primjenjuju i sami grčki kolege. Oni su vrhunski stručnjaci koji se bave restrukturiranjem, reorganiziranjem grčkog bankarskog sustava. Dakle, ovdje nema ničeg novog i mi se samo nadovezujemo na njihov odličan rad. Kada je riječ o pitanju o nenaplativim kreditima, pa u potpunosti sam svjesna da je to e, problem koji prevazilazi problem banke i da se time treba baviti pod različitim kutovima. I ono što je rađeno u Irskoj može biti upotrebljeno kao primjer za e, druge situacije, druge zemlje i ako to napravimo onda ćemo e, predati odgovornost irskom supervizoru koji je to provodio i koji je obavio jako dobar posao. U Irskoj znate da ima tisuće beskućnika. Zahvaljujući tome. Evo, dopustite samo da završim odgovor. Sekuritizacija može biti odgovor ili ne, ovisno o a što se tiče banaka, da, to može biti rješenje. To treba sagledati u kontekstu zakonodavnog okvira. To znači da e, ako imamo javne loše banke, onda to treba biti prihvatljivo za opću upravu za tržišno natjecanje. Najviše hvala, ovo je bila jako bogata rasprava. Drugo, redovito ta razmjena mišljenja za 2015. godinu bit će održana 19. listopada. Naravno, mi ćemo vas obavijesti o tome svemu, odredit ćemo temu i pravovremeno vam postaviti, poslati pitanja. Dakle, najviša hvala što ste na ovom sastanku. Thank you. Sorry, there was a small problem. Hvala, ispričavam se, imali smo mali problema na glasačkom popisu, sada je to obavljeno, sada možemo preći na glasanje. Započinjemo, evo, tako što ćemo napraviti jedan test. Dakle, recite mi tko nije ponio svoje glasačke kartice, pod ruke. Samo Permaš Berez? Dobro, evo, primamo na znanje. Počinjemo s test glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dobro. Dakle, započnemo s glasanjem o izvješću Svena Gigolda o statistici u vezi s platnom bilancom. Počnemo s kompromisom A u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, molim provjeru drugog dijela. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 22. Tko je za? To je tri strance kasnije. Ne, izgleda da otpadaju svi prema informacijama kojima raspolažem. Dakle, prelazimo na 22. amandman. Tko je za 22. Protiv? Izgleda da je usvojen. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Da, usvaja se. 23. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis B. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis C. Za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 27. za, protiv, molim provjeru, za 27. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 28. ne glasa njemu. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Ne, usvaja se dakle. 29. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Odbija se. 30. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 31. za, protiv, molim provjeru, otvaram glasanje. Izgleda je usvojen, odnosno da je odbačen, no provjerimo to. Da, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 34. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se kompromis D. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se kompromis E. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se kompromis F. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se amandman 8. Tko je za? Protiv, molim provjeru amandmana osmog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman devet, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasamo o izmijenjenom cijelu e, tekstu poimenično. Otvaram glasanje. Closed. glasanje. Is adopt. Usvaja se. Sada glasamo o zakonodavnoj uredbi. Otvaram glasanje poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada Glasamo u odluci da se stupi pregovore sa, sa vijećem po pravilu 73. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Still some collect vote. Evo, nisu još svi glasali. Čekamo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imamo apsolutnu većinu. Tako da možemo započeti pregovor s vijećem. Hvala, čestam izvjestitelju. A sada prelazimo na nast mišljenja Georgiosa Kricosa o Europskom strukturnom investicijskom fondu i dobrom ekonomskom upravljanju. Kompromis A. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, molim provjeru amandmana sedmog, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. ako se usvoji 13, 14, 15, 17 otpadaju. Dakle, prelazimo na amandman 9. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 11. Tko je za, protiv, molim provjeru. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. Za? Ne, prelazimo na 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. Tko je za?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 Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Beres, vi ste glasali za? Dakle, usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ponovno je rješeno, no i u ovom slučaju je odbačeno. 30. Tko je za? Protiv? Žao mi, ali ne vidim, nisam vidio ruke, dakle molim provjeru. Aha, pučeni su glasali za, dobro, usvaja se. Kompromis C podijelujemo prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D. Ah, Prvo glasamo o 39. amandmanu za, protiv, Vi ste i za i protiv? Molim provjeru. 39. Dakle, 39. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, sad možemo glasati o kompromisu D sa usmenim amandmanom. Dakle, ko je za ovaj usmeni amandman? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada glasamo o kompromisu bez usmenog amandmana. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 44. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. Tko je za, protiv, molim provjeru. 45. amandmana, otvaram glasanje. You can try to convince her, but so far... Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 46. dakle otpada. Prelazimo na 48. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 47. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 49. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 51. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. Tko je za, protiv, molim provjeru. Za 53. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis F uz usmeni amandman. Glasamo o usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv, suzdržani, Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo o ovakvom izmijenjenom tekstu. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Uh, the vote is concluded and uh, Zaključili smo glasanje i kao što znate, s obzirom na iznimnu situaciju i e, rad euro skupine, sljedeća točka je odgođena, možemo zaključiti s radom. Sljedeći sastanak održat će se u srijedu 15. srpnja u 3 sata poslije podne i nastavljamo u četvrtak e, ujutro. Hvala, završili smo s radom.